Okay, colleagues, can I bring the meeting to, to order? Molim eh, da se smirimo i krenemo. Nećete vjerovati, ali danas nam se ne žuri. Danas nam eh, se žuri samo dovoljno dugo da dobijemo kavu i čaj i to je to. Kao što je rekao Pita, to je jako važno, ne propuštaju se kava i čaj. Pa možemo prvo preći na objave predsjedatelja i na sljedeće sastanke 14. i 25. 11. E, znači 14. 11. predlog uredbe 2090 e, 2091 i e, koji govori o regulatornom postupku sa analitičkim postupkom i E, izvjestitelj gospodin Kunjal Katroj će e, dati izvješće o tom mišljenju. O paketu za zračne luke, pregovori sa vijećem, koordinatori su tražili da se piše vijeću i rečeno je da bismo počeli pregovore o predlogu o buci i e, smatrali smo da će i vijeće također biti spremno raspravljati o pravima putnika Dakle, što se tiče komitologije, koordinatori su e, razmatrali newsletter od 26. E, i 4. E, i 27. 11. i po potrebi će se uh, raspravljati o željezničkoj buki na sljedećem sastanku koordinatora, a dakle jučer smo imali prezentaciju o sigurnosti u zračnom prometu od e, Sigurnost e, i svi znamo zapravo da se radi o crnoj listi. Koordinatori su e, čuli izvješće komisije, a predsjedatelj je podsjetio da ako do 29. petka nitko nema ništa protiv, dopis će biti poslat e, komisiji u skladu sa dogovorom. Što se tiče trgovinskog sporazuma EU Sjedinjenih država i nominaciji izvjestitelja za turizam i prijevoz, predloženo je da će predsjedatelj biti e, izvjestitelj E, znači što se tiče komitologije, e, newsletter 28.11. je uzet u obzir i e, govorilo se o omnibus predlogu o usklađivanju zakonodavstva sa Lisabonskim sporazumom koji će biti cirkuliran, a rok za komentare je petak 29.11. u podne i pod razno se malo raspravljalo o drugom čitanju, odnosno preporuci o tahografima, digitalnim tahografima. Dakle, eto, to je sve što se tiče koordinatorskog sastanka. Ima li netko nešto za dodati ili reći? Ako ne, hvala. Pa samo da se pozabavim svojim čajem jedan čas, a onda možemo preći na glasovanje o prvom izvještaju o korištenju alternativnih goriva uvođenje i Imamo li glasačke kartice? Možemo li pogledati funkcioniraju li naše glasačke kartice? Da vidimo koliko nas ima. Jesu li svi glasovali? Jeste li sigurni da ste svi glasovali? Sad izgleda da jesmo, ipak zatvaram glasovanje. I čestitam EPP-u ovaj puta, <laughs> ne, ovaj puta sve izgleda sasvim u redu. Što dokazuje da se izgleda u EPP vraća disciplina. Dobro, ako smo spremni, Prvo, amandman 73 i 74. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. A sada kompromis 1. Svi za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 2. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvojeno. Kompromis 3, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Znam da je kompromis 4, ali ne mogu ga naći. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Ovo mi se sviđa. Kompromis 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. E, Članak 6a novi, amandman 342, e, amandman 344, e, za, protiv, suzdržani, odbijeno. 341 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 37 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 55, 343, drugi dio, e, zajedno sa sljedećima, za, protiv, suzdržani. Možemo li to provjeriti? Otvaram glasovanje. Jesu li svi dali glas? Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 3, 4, 3. Za. Protiv. Suzdržani. Možemo provjeriti. 3, 4, 3. Otvaram glasovanje. Jesmo li svi glasovali? Zatvoreno glasovanje. Odbijeno. 58 kao dodatak. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 38 kao dodatak. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 59, 59, Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 3, 4 za, protiv, suzdržani. Mislim da je ovo odbijeno, ali provjeravamo elektronički. Jesu svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Zatim 3, 5... E, gospodina Taylora za, protiv, suzdržani, odbijeno. 63 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 3, 4, 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Znači 41, ostali se ne razmatraju, i 41 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 65 i 347 identični za, protiv, usvojeno. Znači sada idemo na amandman 66 izvjestitelja, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 350, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 45 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 351 kao dodatak za, protiv, suzdržani, možemo provjeriti. Amandman 351, otvaram glasovanje. Jesmo li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 67 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 353 za, protiv, suzdržani, usvojeno. A sada pređemo na anekse, kompromis 7. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 8. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 9. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. E sad idemo na uvodne odredbe. E, da. Znači kompromis 10. E, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Dakle, gospodina Teura, znači amandman 77 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. četiri e, izvjestitelja za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 10 izvjestitelja za? Protiv? Suzdržani? Mislim da je usvojeno. Provjeramo elektronični. Otvaramo za amandman 10 izvjestitelja elektroničko glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbijeno. E, idemo na 95. E, za, protiv, suzdržani usvojeno. 95 e, se ne razmatra. 11. Amandman 11 za, protiv, suzdržani usvojeno. 97 za, protiv, suzdržani usvojeno. 98 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 13 izvjestitelja za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 117, gospodina De Grande za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 17 koje je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 16 izvjestitelja za, protiv, suzdržani, usvojeno. 17. amandman izvjestitelja za, protiv, suzdržani, usvojeno. 1, 3, 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 1, 3, 6. Gospođe Bubao za? protiv, uzdržani, suzdržani, usvojeno. 139 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 140 za, protiv, suzdržani, usvojeno. četrdeset za protiv suzdržani, usvojeno. 142 za, protiv, suzdržani, provjeravamo. Amandman 142, otvaram glasovanje. Jesmo svi glasovali, zatvaram glasovanje. Odbijeno. 45 za, protiv, Suzdržani? Usvojeno. E, amandman 1.4.4. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 25 izvjestitelja za, protiv, suzdržani, usvojeno. I sada prelazimo na iz Prijedlog kako je izmijenjen amandmanima. Otvaram glasovanje. Jesmo svi glasovali. Zatvaram glasovanje. 30 za, 7 protiv, nema suzdržanih, usvojeno. I a, legislativna rezolucija za. E, otvaram glasovanje. Jesmo li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. E, isti rezultat, 30 za, 7 protiv, nema suzdržanih, znači usvojeno. Čestitam. I sada prelazimo na glasovanje o odluci da se uđe u među e, institucionalne pregovore. E, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Isti rezultat, 30 za, 7 protiv, bez suzdržanih, dakle usvojeno. Pa u svakom slučaju zahvaljujem i time smo završili sa jutarnjim radom. Pa vas mogu samo podsjetiti, dakle, dame i gospodo, da danas poslije podne, prije nego što se raziđemo, imamo razgovor sa gospodinom Brennerom iz Eurokontrola i četiri koordinatora. Htio sam e, da drugih četiri koordinatora budu svjesni e, ograničenja u vremenu za govorenje, pa onda imamo usluge za luke, pa se nadam da će se uvaženi kolege vratiti do tri na točan E, u točno vrijeme jer ništa nije gore nego e, govoriti pred praznim redovima. Pa dakle evo e, a oni koji će sada raspravljati sjeni o paketu za željeznice imate slobodnu prostoriju, a mi ćemo nastaviti sa radom poslje podne. Zahvaljujem dame i gospodo.